Drago mi je što ste uspjeli postići kompromis. Majke na majčinskom dopustu, međutim, one trebaju fleksibilne radne uvjete što znači da bi trebale biti u mogućnosti ranije početi e, s poslom i uspostaviti ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Znam da je povjerenici ta tema bliska. Fleksibilan rad je iznimno važan za određene sektore u gospodarstvu. Ako želimo radnicima pružiti sigurnost, onda ne smijemo uskratiti fleksibilnost. Dakle, treba pronaći primjereno zakonodavstvo, a ne e, zabranjivati išta. Hvala vam. Hvala gospođo predsjednice, gospođo povjerenice. Ja pozdravljam e, poboljšanja. Mi snažimo e, minimalna prava e, milijuna zaposlenih. Ko ima ugovor može se i pozvati na njega. No doista je sramota da Njemačka kao vodeća gospodarskih zemlja ima loše uvjete rada Ugovor e, o radu treba biti na raspolaganju nakon najkasnijih tjedan dana i ako e, nemaju, ako se ne da taj ugovor, poslodavci će morati objasniti zašto ga nisu dali. E, ovo je rasprava koja se vrlo strastveno vodi u Njemačkoj. Zbog blokade u vijeću konzervativne vlade nismo uspjeli ostvariti velike napredak. E, kompletna zabrana nereguliranog rada bi trebala e, biti rezultat ovog, e, ovih naših nastojanja. Države članice ostan, osta, državama članicama ostaje zadaća da učine više za svoje zaposlene. Hvala vam, bili ste malo brzi. Gospodin Fjellner ima riječ. Hvala vam, gospođo predsjednice. Pomalo je <laughs> nadrealno biti ovdje, ne samo zato što je ovo moja posljednja plenarna sjednica, već i zato što e, neki tvrde da se ova rasprava zapravo ne događa i da se ne poštuje stup socijalnih prava. Gospodin Levin, e, naš premijer je rekao da je ovo samo jedan mit, ali ako pročitate ovu direktivu, onda vidite da je ovo zapravo jedan od najvažnijih prijedloga E, Europske komisije koji proizlazi iz samita u Gotebergu 2017. Međutim, ostvaruje li se cilj? Kakva je stvarnost? Primjerice, u studenom prošle godine švedski demokrati su ovaj prijedlog proglasili neprihvatljivim. Rekli su da će on uzbiljno utjecati na švedski model i zapravo je u redu da se to događa, ali zašto onda oni sada glasuju e, za to? Zato možda nisu ovdje, ne sudjeluju u raspravi. Hvala. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Gospođo, gospođa Vuzevska, hvala vam gospođo predsjednice. Živimo u vremenima brzih promjena na tržištu rada. Svakog dana pojavljuju se novi poslovi, novi oblici zaposlenja i tu je važna fleksibilnost i fleksibilni oblici zaposlenja koji doprinose uspostavljanju ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Bez obzira na oblik zaposlenja, svaki radnik mora imati prava, mora imati e, univerzalna prava Trudili smo se, ulagali smo puno napora na odboru i e, mislim da smo postigli uspjeh. Povećali smo razinu sigurnosti. Hvala. Dakle, imamo sada veću sigurnost, ali bez prevelikih opterećenja. Ispoštovali smo postojanje različitih modela u državama članicama. U direktivi imamo e, zahtjeve koji se odnose na pružanje informacija radnicima u pisanom obliku i to u roku od 7 dana. Dakle, tada bi se pružile osnovne informacije, a detaljne informacije u roku od 30 dana. I time se poboljšava situacija. Hvala. Hvala vam. Hvala vam. 2016. odbor za predstavke ovog parlamenta saslušao je same radnike diljem Europe koji su govorili o svojim prekarnim uvjetima i e, radnim ugovorima. To je, bio dio, to je bio dio njihove kampanje. Ja sam surađivala s njima, inspirirali su me pogotovo mladi radnici iz industrije brze hrane koji su se organizirali i rekli sada je bilo dosta, zaslužujemo pravedne ravne uvjetne, radne uvjete i poštenu plaću. Ovog tjedna glasujemo o zakonodavstvu koje ide u tom smjeru o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima. To zakonodavstvo nije onekolo radikalno koliko sam željela. Voljela bih da se e, stavi zabrana na određene radne uvjete i da se obuhvate svi radnici bez obzira jesu li iz privatnog, javnog sektora i koliko sati rade svakog tjedna. Ova pravila, međutim, ipak daju nova i važna prava prekarnim radnicima, radnicima u smjenama diljem Europe. Ta pravila se moraju sveobuhvatno provesti bez ikakvih e, lakuna ili iznimaka. To su minimalna prava, možemo mi bolje, sve veća prekarnost na radu potiče ekonomsku nesigurnost, a krajnja desnica se time hrani, moramo zaustaviti upravo to. Hvala. Hvala, gospođo Tomašić, ima

Hvala vam. Moramo osigurati predvidljive radne uvjete u Europskoj uniji, ali kako ćemo to postići ako doista ne obuhvatimo milijune radnika, što veći broj radnika? E, jer e, sigurno ćemo određene radnike izostaviti budemo li glasovali za ovaj prijedlog. Nećemo obuhvatiti prekarne radnike, jer prijedlog vijeća ne, ne daje veću zaštitu radnicima, već se samo stvara veća fleksibilnost. Zašto ne bi svi radnici dobivali potrebne informacije o uvjetima rada i o plaći i to od prvog dana kada dođu na radno mjesto? Također, prijedlog zanemaruje velik broj samozaposlenih ljudi. Vijeće nije čulo poruku žutih prsluka. Oni sve više dižu glas kao i brojni drugi diljem Europe i naša je dužnost da ih saslušamo. Hvala. Hvala. E, jeste li tražili e, spontano javljanje? Da. Izvolite onda. Gospođo predsjednice, hvala vam što ste mi dali riječ. Radni uvjeti su iznimno bitni, to je jedan od najvažnijih elemenata svakog života. Ja sam član odbora za pravna pitanja, sastajao sam se s predstavnicima sindikata i zaposlenika na Malti i čuo sam nevjerojatne stvari. Imamo radnike koji počinju raditi bez da su potpisali ugovor o radu. E, ne znaju niti kakva će im biti plaća na kraju mjeseca. Zatim sam se susreo sa radnicima e, koji su obvezni proći kroz osposobljavanje, a moraju ga sami platiti, pa čak i u, i u javnom sektoru. Dakle, mislim da trebamo poslati jasnu poruku, jer vjerujem da e, trebamo e, pružiti bolje uvjete ne samo zaposlenicima već i poslodavcima e, treba imati ravnopravne uvjete i time ćemo osigurati bolje tržišno natjecanje. Gospođo Ward. Hvala vam lijepa. Rudari koji se muče, koji su se mučili 1800. godina su imali nultu radnu sigurnost. Isto vrijedi i za radnike na dokovima u Liverpoolu u 20. stoljeću. Kako je to da sad u 21. stoljeću možemo poslati čovjeka na mjesec i sondu na Mars, a ne možemo običnom čovjeku, običnom muškarcu i ženi pružiti sigurnost. Imamo sve više ugovora za nula sati u Ujedinjenoj kraljevini i naš svijet se sve više i više mijenja kroz četvrtu industrijsku revoluciju. I mi moramo prilagoditi zakonodavstvo kako bi radnici bili zaštićeni u tom novom ekosustavu. Britanska vlada i dalje pokušava napustiti Uniju. Konzervativ, bi mogli ublažiti prava radnika. Stoga sada treba povesti računa o zakonodavstvu koje osigurava transparentne, predvidive radne uvjete za sve e, radnike u svim državama članicama. To je najbolji način da EU27, Ujedinjena kraljevina i e, radnici ostvare svoja prava. Gospodin Marijas. Hvala vam. Evo ponovno smo svjedoci jednom te istom spektaklu. Što vidimo? Ponovno se ponavljaju jedne te iste politike, radni uvjeti, zahtijevaju fleksibilnost, imamo atipične oblike zaposlenja. Međutim, mi ne pomažemo, ne stvaramo nova radna mjesta i to je veliki nedostatak. U ovom prijedlogu ovoj direktivi postoje e, velike rupe. Također treba stati na kraj pretjeranom iskorištavanju radnika. Primjerice učitelji u osnovnim i srednjim školama koji su na zamjeni su sada e, doslovce e, žrtve otmica jer oni su prisiljeni E, raditi, a njihov ugovor o radu se ne temelji na direktivi 1999. Oni bi trebali imati pravo na puno zaposlenje, o tome smo raspravljali u odboru za predstavnike i to treba riješiti. Gospođo Gonzales Penjas. Hvala vam, gospođo predsjednice. Novi oblici rada, kao što su Rad na zahtjev temelji se na velikoj fleksibilnosti i velikoj dostupnosti samih radnika. To je sada postao jeftin oblik rada i time se iskorištavaju ljudi. Ova nova direktiva je inkluzivna, njezin je cilj osigurati veću sigurnost na, na tržištu rada, ali ugovori sa nula radnih sati su izostavljeni Također nisu uključene hitne službe, pomorci i tako dalje, što znači da nismo zaštitili one kojima je zaštita najpotrebnija. Govorim o radnicima u kućanstvu primjerice. Oni su ponovno izostavljeni iz zakonodavstva. Dakle, rad u kućanstvu, radnici u kućanstvu nisu obuhvaćeni ovim zakonodavstvom. to mi nije jasno jer mi pokušavamo poboljšati radne uvjete za sve i stoga ne možemo dopustiti da se bilo koga isključuje. Sada smo došli do kraja spontanog javljanja za riječ i dajem riječ povjerenici Tyson. Hvala vam, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici. Ja sam već zahvalila izvjestitelju želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni i rumunjskom predsjedništvu na konstruktivnim i uspješnim pregovorima uvaženi zastupnici parlamenta predloženom direktivom o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima usredotočit ćemo se na ono što je doista bitno radnicima na današnjem tržištu rada fleksibilnost je neizbježna baš kao i digitalizacija Stoga nismo htjeli ni na koji način ometati nove oblike, rada, već podržati radnike i pružiti im zaštitu i minimalnu predvidivost koja je potrebna svima kako bi mogli organizirati svoj život. Provedba ove direktive bit će zadaća za poslodavce i radnike u svim državama, a ima prostora i za socijalne partnere za rad na terenu. Molim da podržite ovu direktivu jer ona predstavlja ključnu mjeru socijalne pravde i solidarnosti za sve naše građane. Kao što sam već rekla, gospođa predsjednice, ova direktiva je veliko postignuće e, koje doprinosi realizaciji europskog stupa socijalnog prava. Svi trebamo biti ponosni na to i cijenjeni zastupnici za kraj želim povezati ovu direktivu s našim drugim inicijativama upućivanje radnika pristup socijalnoj zaštiti svima akt pristupnosti europski semestar i ravnoteža privatnog i poslovnog života sve te inicijative sve te odluke pokazuju što ova komisija i parlament zajedno s vijećem mogu napraviti i što je postignuto tijekom našeg mandata. Socijalna Europa je ponovno u središtu djelovanja Unije. Hvala vam. Hvala vam. Gospodin Šambon. Hvala vam, gospođo predsjednice. U potpunosti poštujem kolege i kolegice koji su danas izrazili određene dvojbe u vezi s ovim prijedlogom. Međutim, želim vas uvjeriti da sam i sam frustriran što nismo mogli postići više, ali moj posao bio je da pronađem eh, zlatnu sredinu, da pronađem ravnotežu ipak postoje tu e, tri bolne točke. Naime, ovim prijedlogom, ovom direktivom nisu obuhvaćeni svi radnici. Nismo uspostavili ipak one minimalne uvjete i sve uvjete koje smo htjeli, ali trebamo biti zahvalni jer je ostvaren napredak i želimo da komisija aktivno pazi i prati, jer ako vidimo da se sve više šire ugovori sa 11 stranih sati, onda treba intervenirati i poduzeti e, korekcije. Druga bolna točka jest da imamo neka izuzeća s kojima se ja ne slažem i nije mi jasna e, logika. Primjerice, pomorci su izuzeti ali e, jednostavno e, kompromis ne bi bio postignut da smo se oko toga krenuli svađati. Zatim ugovori sa nultim brojem, sa nula radnih sati, to je za nas bilo iznimno problematično i to je naravno e, nešto što se sada više ne može ispraviti i znam da su kolege o tome govorili. I svi, se mi, svi mi postavljamo isto pitanje. Dakle, ko, to nije dobro, to nije savršeno i to će utjecati na radne uvjete u budućnosti. Ali ova, eh, ja poštujem ambicije eh, kolega i kolegica u potpunosti, poštujem da oni žele da idemo dalje, da budemo ambiciozniji i znam da su zato kritizirali tekst. ali dobro je neprijatelj e, najboljeg, ali mislim da možemo i dalje postići puno više. Hvala. Hvala. Hvala svima. Glas, zaključujem raspravu. Glasovanje će se održati uskoro. Sada prelazimo na izvješće gospodina Lenersa o Europskom nadzornom tijelu za rad. Imate četiri minute. Hvala gospođo predsjedateljice. Dakle, europsko e, jedinstveno tržište se temelji upravo na slobodnom e, protoku e, osoba, roba, usluga. I upravo je to ono što nam je dalo više prosperiteta, više ekonomskog rasta. Mi smo više od samog tržišta. To je, mora biti jedno ravnopravno tržište, tržište gdje e, radnici znaju koja su njihova prava, u, e, kojima se e, njih neće eksploatirati, gdje nećemo imati nelojalnu e, e, konkurenciju. A sve to e, kako bismo zadržali istovremeno i mogućnost rasta. Dakle, radi se ne samo o slobodnom tržištu, već i o ravnopravnom tržištu. Dakle, slobodan protok robe, osoba i usluga, ali i ravnopavan. Dakle, zbog toga nam trebaju bolja pravila, jasnija pravila koja će biti rigoroznija i mehanizam koji će osigurati da se e, zakonodavstvo poštuje. Puno smo radili na tome i predvidjeli smo iste, istu plaću za isti rad. Radili smo e, na borbi protiv neprijavljenog rada ili rada sa opasnim tvarima. Imamo i stup za europska socijalna prava gdje smo puno e, napredovali kako bismo došli do tog ravnopravnog tržišta rada. Dakle, na papiru sva ta pravila sada već postoje, međutim treba ih i provoditi 17 milijuna Evropljana žive i rade u e, državi koja nije njihova država podrijetla. će toga sve više i e, što se tiče inspekcija rada i e, socijalnih uvjeta u e, državama članica su vrlo često ograničene na inspekcije u samim državama članicama. Nemamo prekograničnog djelovanja. To treba e, za, tome treba stati na kraj i upravo zahvaljujući ovom europskom tijelu za nadzor rada moći ćemo osigurati i prekogranični nadzor. E, možemo e, dakle postići rezultate zato što već nekoliko godina radimo na ovome, a dobili smo tek prije godinu dana prijedlog komisije i zapravo već sada možemo raditi na tome i to će nam omogućiti da bolje razumijemo kakva su prava radnika, poduzeća, možemo osmisliti zajedničke inspekcije e, te e, i e, posredovanje unutar država članica kako bismo otkrili na vrijeme rizike sve slabe karike i radili na tome. Dakle, nadzorno tijelo, radi se o pravilnom nadzornom tijelu koje će imati alate na raspolaganju da se bori protiv zlouporabe, protiv prijevara a sve to kako bismo u budućnosti imali pravo i jedinstveno ravnopravno tržište. Želim zahvaliti e, komisiji, povjerenici, gospođi Tajsen. vaša energija je ta koja je e, dovela do ostvarenje ovog e, projekta. Zahvaljujemo i rumunskom predsjedanju koje je doista vrijedno radilo na ovom dosjeu. E, tijekom pregovora e, mnogi su e, bili zastupnici ovdje, vaši supružnici možda nisu bili zadovoljni vašim vrijednim radom, međutim mi jesmo i rezultat je tu. Zahvaljujem svima, zahvaljujem komisiji, zahvaljujem timu, svima onima koji su radili jer bez toga ne bismo ništa postigli. Hvala. Hvala i meni je drago što ću biti ovdje tijekom glasanja jer eh, uspjet ćemo uspostaviti ovo europsko nadzorno tijelo za rad. To je posljednji element europske eh, izgradnje eh, rada na mobilnosti i na uvjetima rada. Ovdje smo e, danas kako bismo izglasali konačnu uredbu. E, to je ishod jednog konstruktivne, jedne konstruktivne suradnje dva su zakonodavca e, kao i e, rada povjerenika, ekipe, izvjestitelja Lenarsa koji je vrlo dobro vodio ove pregovore. Po, također zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni E, i e, svima onima koji su konstruktivno radili na ovom dosjeu. Europsko nadzorno tijelo za rad bi trebao biti biti prvo takvo tijelo što, koje će se baviti e, mobilnošću na radu. Milion europskih građana rade u nekoj drugoj državi članici, u državi članici koja nije država članica njihovog porijekla. Upravo će ovo nadzorno tijelo e, osiguravati osigurati poštivanje pravila i e, ravnopravnost e, tih pravila koja trebaju biti transparentna. E, morat ćemo osigurati pristup obuci, zatim kada imamo prekogranično poslovanje morat će e, upoznati djelatnike s pravima. E, to isto vrijedi i za upućene radnike kao i za e, svakodnevne aktivnosti a e, možemo djelovati preko portala za mobilnost za rad. Nadalje, e, nacionalna tijela koja e, provode europsko zakonodavstvo u odnosu na mobilnost i na socijalne sporazume. Ovo nadzorno tijelo će pomoći nacionalnim tijelama, tijelima da se da osiguraju prava radnika i u borbi protiv e, rada na crno, neprijavljenog rada. E, tako da će e, ta tijela dobiti sve informacije koje će im nadzorno tijelo dostaviti kako bi doprinijeli boljoj mobilnosti, a i kako bi se uspostavila jedna kultura međusobnog povjerenja. Dati ćemo nadalje mogućnost inspektorima za rad da zajednički djeluju u prekograničnim misijama te e, u slučaju spora imat ćemo mogućnost posredovanja kako bi se riješili eventualni sukobi. Mi smatramo da takve sporove treba rješavati brzo. Prije dvije godine počeli smo govoriti o eventualnom e, osmišljavanju takvog tijela. Neki su se pitali čemu to služi, neki su tražili da imamo agenciju, a ne tijelo. Međutim, e, postojalo, postojale su neka tijela tada, danas ćemo imati ovo tijelo koje će svakodnevno e, raditi na pravilima i koje će nam dati nove mogućnosti e, mobilnosti u Europskoj uniji. E, čim se ovo usvoji, komisija će poduzeti prve mjere, prve korake kako bi ovo nadzorno tijelo moglo početi s radom već od iduće jeseni. Puno hvala. U ime odbora za proračun puno hvala. Predsjedniče, povjerenice Tyson, kolege, Europsko nadzorno tijelo za rad će razmatrati učinkovitu primjenu prava na mobilnost u Europi. U budućnosti će ono biti glavni partner za nacionalne e, inspektore rada koji moraju provoditi preko nadzor kako bi se spriječio socijalni dumping i e, dumping radne snage. Također će se poboljšati konkurentnost. No ono što nije dobro je da ćemo morati malo pričekati. Istovremeno moramo ovo prepoznati kao važan korak naprijed. Mi smo željeli da Europsko nadzorno tijelo za rad ima veće ovlasti, ono neće moći izricati kazne e, državama članicama koje ne surađuju i nema pripreme za daljnje partnerstvo. Ne znam kako politički klubovi mogu zanemariti e, to, te točke i e, to je važno i kad budemo razgovarali o mjestu gdje će biti smještena središnjica. Hvala. Europsko nadzorno tijelo za rad je neophodno. E, socijalna prava postoje samo na papiru, a ne u stvarnosti. Dosta je toga. Moramo okončati socijalni dumping. E, tijelo će omogućiti potporu izaslanim radnicima i drugim radnicima koji su sami otišli u neku drugu državu članicu na rad. E, e, moći ćemo osigurati poštivanje prava radnika i da e, sloboda kretanja bude stvarna mogućnost za radnike. Također će se obavljati nadzor po cijelom europskom teritoriju kako bi se osiguralo poštivanje socijalnih socijalnih pravila. Ovo je korak napred za socijalnu Europu koja je uvijek postojala samo na papiru. Ta situacija se ne može nastaviti. Nadam se da ćemo zajedno izglasati ovaj tekst. Hvala minutu za gospodina Đambaskija za odbor za pravne poslove. Hvala kolege. Ponovo vidimo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 dolazi do manipulacija kada je riječ o pravima radnika. Pokušava se osnovati agencija koja će ometati prava radnika i sankcionirati države članice. Izričito se spominje cestovni prijevoz, što znači da se države članice još uvijek boje poduzetnika s istoka i nastoje uveći što više regulative ovo je važno za gospodarstva država članica i cijele unije. Kako bismo to regulirati moramo osigurati slobodu poduzetništva. Ovo tijelo će biti još jedna mogućnost da se Europska unija e, postavi u državi članici gdje nema drugih europskih agencija. Jedna takva država je Bugarska. Hvala. Gospodine Pavel, imate, ime u ime, e, imate riječ u ime odbora Libe. Hvala. E, pozdravljam dva prijatelja koji gledaju ovu raspravu povjerenice. Hvala na ovom prijedlogu i na uloženom radu. Također čestitam e, rumunjskom predsjedništvu i gospodinu Šambonu buduće tijelo će imati važnu misiju. Povjerenica je već spomenula neke od problema koje ćemo riješiti osnivanjem ovog tijela, no ono što bih ja volio je da se to tijelo smjesti u Rumunjskoj. Imamo argumente u korist toga. U Rumunjskoj imamo sustav eh, koji je najtransparentniji među svim državama članicama. Mi odgovaramo na sve zahtjeve Europske unije kada je riječ o prekogranične suradnje ili podataka o izaslanim radnicima. Mislim da je to dovoljna e, kvalifikacija i da to jamči da ako to tijele bude e, imalo središnjicu u Rumunjskoj da će biti vrlo uspješno. Puno hvala. Gospodin Sole u ime odbora za ženska prava i rodnu ravnopravnost. Dakle, ovo tijelo je korak napred u zaštiti prava radnika i provođenju e, zakonodavstva o e, radu i slobodi kretanja. No, kao izvjestitelj volio bih da je više naših prijedloga uzeto u obzir. Na primjer, uvođenje e, klauzule koje će osigurati provođenje e, rodnih politika, zatim e, potreba da se e, povezuje sa EAGE-om, a ne samo s Eurostatom kada je riječ o prikupljanju statističkih podataka, zatim e, procjena e, koja se odnosi na rodnu ravnopravnost i na kraju osigurati rodnu ravnotežu u sastavu samog tijela i njegovih, e, njegovih e, odbora i tijela. Nadamo se da će ovo biti provedeno što je prije moguće. Puno hvala. A sada klubovi, gospodin e, Kasa za je minutu i pol. Hvala. Čestitam izvjestiteljici na odličnom rezultatu koji je postignut e, ovim e, zakonodavnim prijedlogom. Dakle, mi smo poduzeli korake da osiguramo pravedniju i socijalniju Europu ovima provodimo e, načela u europskom stupu socijalnih prava mogućnosti koje nudi jedinstveno tržište e, će time biti poboljšane e, to će tijelo pomagati državama članicama u borbi protiv zloporaba i prijevara a mobilnost će za građane biti lakša bit će olakšana također će se pospješiti suradnja između država članica e, u provedbi zakona koji su primjenjivi. E, moramo stvoriti jasna i e, pravedna pravila koja će se provoditi na pravi način, a to je moguće samo uz dobru sinergiju i suradnju tijela država članica. Ne smijemo zaboraviti važnu ulogu socijalnih partnera u tom procesu kao što svi znamo zajedničko tržište je u samom središtu europskog projekta mobilnost u europskoj uniji je stvarnost koju doživljavamo svakodnevno milijuni europskih građana žive rade i putuju u drugim europskim državama hvala hvala a sada gospodin Pirinski u ime socijalista i demokrata. Hvala. Uspostavljanje tijela na europskoj razini e, će imati bitnu ulogu e, u socijalnim pravima radnika. Poziv predsjednika Junckera u rujnu 2017. Eh, je eh, doživio eh, vrlo brzo da se na tome počne raditi i u rekordnom vremenu smo došli do ovog prijedloga trebamo nastojati da europski stup socijalnih prava zaživi svaki dan za sve europske građane u svim državama članicama. E, to mora biti zvijezda vodilja koja će osigurati konkurentnost europskih poduzeća, osigurati potpuno socijalno partnerstvo, a napast da poduzeća eh, idu prema dnu eh, u ovom smislu eh, podriva same temelje na kojima građani osjećaju privrženost Europskoj uniji, a isto tako i učinkovit rad. Pozivam hitno sve nas ovdje da pokretanje ovog tijela pretvorimo u događanje visokog profila e, kako bismo se ponovo opredijelili na izgradnju doista socijalne unije e, sa socijalnim državama koje će osiguravati građanima e, dostojanstvo i sigurnost u ovom izazovnom svijetu. I na kraju se pridružujem onima koji su zahvalili kolegu, kolegi gospodina Lenarcu, komisiji i gospođi Tajse na njenoj predanosti vijeću i svima koji su pridonijeli ovom uspjehu. Hvala. Puno hvala. Sada Alde, e, gospođa Harkin, dvije minute. Hvala izvjestitelju na konstruktivnom pristupu Eh, gospođi Tyson, komisiji i svima ostalima. Kada sam eh, prvi put pročitala ovaj prijedlog, pitala sam se koja će biti dodana vrijednost i eh, kako će to utjecati na platformu za neprijavljeni rad i tako dalje. No, tu imamo potrebnu suradnju i pojednostavljenje i došli smo do učinkovitog e, tijela. Koje probleme pokušavamo riješiti? E, hoće li ovaj zakonodavni prijedlog doista riješiti te probleme? Slobodno kretanje radnika funkcionira, ali od vremena do vremena se pojavljuju problemi koji mogu podrivati povjerenje u sustav e, i dovesti u pitanje pravednosti i sukladnost zato smatram da je potrebno neovisno tijelo koje će osnažiti operativnu koordinaciju i suradnju među državama članicama koje će posredovati u prekograničnim sporovima i pomoći e, iznalaženju rješenja. E, smatram da ovaj konačni prijedlog rješava mnoge od problema koji se pojavljuju svakodnevno u slobodnom kretanju radnika na operativnu razini. To e, olakšava slobodno kretanje radnika e, za sve europske građane, e, pojačava suradnju među državama članicama, a što je najvažnije pomoći će vratiti povjerenje u sustav. Povjerenje kako među državama članicama, tako i među građanima. Ovo neće biti moja zadnja intervencija u ovom parlamentu, ali je jedna od zadnjih i drago mi je što mogu reći da sam bio, bila dio tima koji koji je e, uspio, odnosno pomogao zaraditi e, zakonodavni prijedlog e, koji će biti dobora za radnike i u koje države članice i građane mogu vjerovati. Hvala gospođo. A sada gospođa Kari Gue Engel. Puno hvala. Zahvaljujem prethodnim govornicima. Tisuće ljudi danas žive u nepravednim uvjetima. Male plaće, loši uvjeti rada, bez ugovora i bez prava. Često trebaju raditi više od jednog posla samo da bi preživjeli. Socijalni dumping je mračna strana jedinstvenog tržišta. Unutarnje tržište e, stavlja e, prava poduzeća iznad prava radnika i dobit iznad ljudi. E, na taj način su tržišta sve dalje od ljudi, od političara i od demokratske odgovornosti. Tisuće ljudi žive s posljedicima, posljedicama toga i očekuju od nas da učinimo nešto učinkovito protiv socijalnog dumpinga kako bismo jamčili radne uvjete koji je odgovor Europske unije? A više Europske unije. Jedno europsko tijelo koje će trošiti resurse, koje će biti birokratsko Pravi odgovor bi bio manje Europske unije, a više moći građanima. Umjesto toga sve više moći dajemo Europskoj uniji. To nije pravi odgovor. Ljudima ne treba više tijela i agencija, njima treba bolja zaštita. Hvala. E, gospođa Aukenu u ime zelenih, hvala. Oduševljena sam što imamo više Europske unije, što imamo tijelo za tržište rada koje će pomoći nacionalnim tijelima da okončaju probleme kao što je socijalni dumping, na primjer kroz e, inspekcije. Milijuni Europljana rade u drugim državama u Europi e, i manje su zaštićeni ako ostanu bez radnog mjesta. Ljudi rade da bi preživjeli, ne rade zato da bi varali i zato je važno e, pozabaviti se tim prekograničnim e, slučajevima. Na primjer, stotine Filipinaca se drže gotovo kao robovi. Dakle, trebamo dobre uvjete i zaštitu danskog socijalnog modela očito želimo ojačati e, međunarodnu organizaciju rada kako bi građani mogli se obraćati izravno toj organizaciji. E, tu smo poraženi, ali puno toga ovdje podržavamo. Hvala. Gospodin Papadakis ima jednu minutu e, tijelo za inspekciju rada u Grčkoj pokušava e, jednogodišnje e, obaviti nadzor svih područja rada, a ipak e, državna tijela su neadekvatna i njih je Europa opjačkala na ostacima inspektorata rada. Sada izgrađujemo takozvano europsko nadzorno tijelo za rad, a cilj cilj ovog novog europskog mehanizma je umnožiti mobilnost radnika jer Europska unija kaže samo 700 tisuća radnika godišnje e, ide iz jedne države u drugu. Dakle, e, vi e, promovirate rad na crno, neprijavljeni rad. Europski socijalni stup su potpisali sve političke stranke u Grčkoj, a nema minimalnih pravila. To je protiv e, radnika e, e, koji će osnažiti komunističku stranku Grčke da bismo izašli iz te džungle. Hvala lijepa. Dame i gospodo, mobilnost je jedna od, jedno od temeljnih prava u Europskoj uniji. Mi imamo upućene radnike, prekogranične radnike, ljude koji godine provode izvan svoje domovine i rade drugdje. Imali smo mnogo rasprava o prava, pravima radnika. Raspravljali smo o paketima mobilnosti i e, o direktivi o upućivanju radnika. E, govorili smo o sustavu socijalnog u osiguranja. Govorili smo o, e, radu na crno. imali smo vrlo kontroverzne rasprave. E, imamo mnogo sumnja o tome jer je zakon za sada e, složen. Ideja jedne, jednog tijela za rad koje će pomagati radnicima da shvate zakon i primjenjuju ga je odlična ideja. Trebamo takovo tijelo ali ovim raspravama smo imali ideje da tu e, agenciju opremimo e, ovlastima za praćenje. Iako mm, e, podržavam ovo tijelo protiv sam funkcije praćenja i nadzora mm, zakoni su važni naročito za mala i srednja poduzeća. Hvala lijepa. Gospođa Breso, jednu minutu. Eh, Hvala vam. Stvaranje Europskog nadzornog tijela za rad je veliki uspjeh eh, našeg kluba ovdje u parlamentu. i Jedan od prvih važnih elemenata stupa socijalnog, socijalnih prava. Godinama se zalažemo za ova pitanja. Smatramo da je naš model socijalne Europe pravedan i on je konkretan. Njime se želi poboljšati život naših građana i pomoći im se u potrazi za poslom. Ovo će također biti novi instrument kojim će se omogućiti zaštita i dostojanstvo, dakle radnicima koji se kreću unutar Unije Podržat ćemo također države u borbi protiv socijalnog dampika i rada na crno, te ćemo omogućiti bolju, bolju dosljednost vezano uz rad upućenih radnika. Podsjećam komisiju da će za parlament biti izuzetno važno sudjelovati u odabiru sjedišta, kao i za EMU. Imamo pravo sudjelovanja zato što odlučujemo i o proračunu ovog tijela. Gospodin Calvet Chambon ima jednu minutu. Hvala lijepa predsjednice, e, gospođo povjerenice. E, opet se javljam. E, ja sam ovisnik o socijalnim politikama i socijalnoj Europi. i Hoću reći da je ovo sukladno s onim što je komisija rekla na kraju prošle rasprave. To je dio napora koje vršimo na kraju ovog saziva. I također to je dio napora vijeća kako bismo imali socijalniju, pozitivniju Europu. Zahvaljujem izvjestitelju i svima onima koji su doprinijeli e, ovom izvješću. On se može i popraviti, ali to je jedan korak prema većoj mobilnosti radnika, prema kažnjavanju e, zloporaba i e, poštivanju prava na radnom mjestu. Hvala lijepa. Gospodin Van de Kalere ima minutu i pol. Hvala lijepa predsjednice kolege pravedno natjecanje između domaćih i stranih radnika. O tome ljudi često govore. Prekogranična socijalne prijevare nas pogađaju svakodnevno. Imamo mnogo praznina u zakonu. Problemi su države članice koje ne kontroliraju učinkovito tu situaciju. Posljedica toga je da e, moć e, jedinstvenog tržišta se smanjuje, iako je trebamo više nego ikada. Ja sam iz zapadne Flandrije, kompanije traže dobre radnike, mole za dobre e, radna mobilnost potiče rast i blagostanje. Mobilnost može biti održiva samo ako je pravedna i tu e, još šepamo. E, mnogi se ljudi e, osjećaju kao za zaobilaze propise. Ako mogu izbjeći propise, to će činiti. I to je vrlo česta pojava. Moramo razmenjivati podatke između država članica. To je najbolji način izbjegavanja i suzbijanja prijevara. Trebamo socijalne pakete ali želimo da Europska unija e, bude unija gdje su socijalni aspekti e, važni. Moramo e, smanjiti nejednakost među građanima i mi smo na pravom putu. Gospodin Balas ima jednu minutu. Gospođo povjerenice, da, trebamo podržati ovo Europsko tijelo za rad. To je e, korak naprijed. Međutim, još smo još uvijek u postupku reguliranja i borbe protiv prijevara. Stoga e, trebamo i druge korake trebamo je pravu europsku inspekciju rada koja će moći sankcionirati prevarante ne samo na financijskom planu kao što to već koji puta postoji na nacionalnom planu već i na kaznenom planu e, ovi e, kriminalci koji organiziraju socijalni dumping moraju znati ako to budu činili, onda će osobno snositi posljedice. Europska komisija također mora staviti na stol elektronsku kartu sigurnosti koja će osiguravati prava. Imamo još mnogo toga učiniti kako bismo spriječili e, e, socijalni dumping. Gospođa Ulskog ima jednu minutu. Hvala. Gospođo povjerenice, u svibnju prošle godine smo donijeli direktivu o upućivanju radnika. To je bila, bio veliki korak napred. E, e, jednaka nadnica, jednaka plaća za isti rad na istom mjestu. To treba provoditi Europsko e, nadzorno tijelo za e, rad e, će voditi do bolje razmjene informacija. Znamo da ovdje imamo mnoge nepravilnosti i zloporabe pri recimo plaćanju socijalnog osiguranja. Bez razmjene informacija nećemo ići dalje. Trebamo dobro socijalno osiguranje radnika moramo osigurati da se ljude ne ostavlja na cjedilu ako rade u nekoj drugoj zemlji. E, moramo prihvatiti nacionalne propise, ali imati i europske propise. E, ja zahvaljujem na suradnji u ovom sazomu. E, sada imamo slobodno javljanje za riječ. Evo, svi se sada vraćaju u salu, e, ali dati ćemo riječ gospođi Šojdrove. Ima jednu minutu, izvolite. Hvala predsjednice ja bih u prvom redu htjela zahvaliti povjerenici i željeti joj sve najbolje i izvjestitelju gospodinu Lanisu jer je ovaj e, sporazum dobar. Ja nisam za ovo nadzorno tijelo, ali moram reći da ovo tijelo ima određeni potencijal da riješi e, teškoće na tržištu rada i kako bi se europsko pravo primjenjivalo tamo gdje se do sada još nije primjenjeno. E, recimo trustovke mjere e, mislim da trebamo e, budno pratiti rad toga tijela kako se rad drugih tijela ne bi tim radom tog tijela preklapao moramo osigurati da države članice poštuju e, od tog tijela. Dragi kolege, molim e, da e, što tiše zauzmete mjesta. Gospođa Tomošić ima riječ.

kojima ne treba dodatno opterećenje od kojega neće imati previše koristi. gospođa konjeva ima riječ e, molim vas kolege i kolegice tišinu e, europsko nadzorno tijelo za rad to zvuči dobro ali što ćemo reći tisućama radnika koji nisu plaćeni, nemaju socijalnog osiguranja, eh, ni osiguranja protiv opasnosti pri radu. Eh, ti su radnici žrtve uvjeta unutar Europske unije. Oni ne trebaju naše lijepe riječi, oni trebaju eh, učinkovite mjere. Ka, ovo će tijelo biti efikasno ako ne bude samo e, bilježilo nepravilnosti već zaista štitilo radnike od e, poslodavaca koji traže žrtve u privremenom radu. E, trebamo tijelo za rad koje će biti na strani radnika. To će biti prava potpora. Imate jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa predsjednice. E, osnivanje nove, e, e, novog tijela. Tišina, kaže predsjednica. I, povjerenica je naglasila prava i obveze za e, ljude koji upošljavaju ljude na unutarnjem radu, na unutarnjem tržištu. E, učinkovitost novog tijela e, će morati ukloniti mnoge nepravilnosti, ali mnogo će ovisiti o osoblju tog tijela, o učinkovitosti direktora, direktora i